Sada izjava visoke predstavnice e, gospođe Mogherini e, što se tiče e, rušenja uključujući objekata financiranih sredstvima Europske unije i raseljavanje na zapadnoj obali gospođa Mogherini. Hvala gospodine predsjedniče. Prvo bih željela zahvaliti parlamentu što je situaciju u Palestini i Izraelu ostavila na eh, glavnom mjestu na dnevnom redu, međutim eh, pitam se zašto ove strateške rasprave se uvijek događaju ovdje E, u ovim ponoćnim e, zasjedanjima. Nadam se da to nije neka poruka. E, cijeli napredak prema miru u svetoj zemlji uvijek stvara nove ekskalacije sukoba i zato se moramo uvijek usredotočiti na rješenja. Iako Izrael i Palestina nisu u naslovima novina, to je stalni napor Europske unije da radi u tom smjeru, zato što svi znamo da na terenu e, održivost rješenja e, dvije zemlje je e, postavljen je izazov takvom rješenju, a naša politička dužnost je da to održimo živim. Ekspanzija e, naselja e, predstavlja izazov tom rješenju od dvije države kao što je i rušenje objekata financiranih e, sredstvima Europske unije i država članica. Isto vrijedi i za sve lošije uvjete života palestinaca u Gazi e, i zapadnoj obali. Moram reći da ovo nije jedini izazov za rješenje dvije države. Nažalost, vidimo mnogo izazova koji e, se dešavaju na terenu. E, postoji govor mržnje, e, to je opet izazov rješenju dvije države i rješenje da ljudi žive jedni uz druge. Nedostatak palestinskog jedinstva isto tako predstavlja izazov. E, isto tako sve veće razočaranje i očaja s obje strane je veliki neprijatelj mira. Uvijek trebamo držati na umu veću sliku. Čak i kada se usredotočimo kao što to činimo i danas, jer je to pitanje o kojem se želite, eh, o kojem želite danas razgovarati, a to je jedan konkretni element te veće slike koji nije ohrabrujući iz eh, mnogo razloga, iz mnogo aspekata, ali to nas ne spriječava da nastavimo raditi svakog dana za rješenje dvije države. Danas se eh, usredotočujemo na pitanje rušenja i e, raseljavanja. Dakle, sve više e, postoji, e, sve više aktivnosti raseljavanja, a to je nezakonito prema međunarodnom pravu, a Europska unija uvijek se drži tog prava i naglašava to stajalište. Europska unija se protivi izraelskoj politici. mi se mi smo protiv e, gradnje ovakvih e, ograda, e, protiv rušenja, isto tako nasilja prema naseljenicima i protiv smo svake vrste nasilja sa svih strana kao što sam prije spomenula. Mi smo isto protiv ograničenja kretanja s obje strane, ne samo zato što nas je briga za međunarodno pravo i za njegovo poštovanje jer nas je briga, međutim to smanjuje mogućnost e, palestinaca da koristi zemlju u području C, a to je jako bitno za rast u zapadnoj obali i za održivost palestinskog e, gospodarstva. Izrael kao okupator mora zaštititi palestinski narod i omogućiti e, socijalno i gospodarsko blagostanje. Europska unija čini sve kako bi promicala razvoj i humanitarnost humanitarne uvjete u Palestini. Međutim, kao rezultat e, politika planiranja koje primjenjuje Izrael, projekti koje financiraju Europska unija i e, države članice u području cesu su nezakoniti prema izraelskom pravu i oni to ne poštuju i ruše te objekte. E, humanitarna pomoć Europske unije uvijek e, poštuje e, načelo neutralnosti i nepristranosti. Dajemo podršku najranjivijima kada god i gdje god je to potrebno. I zato kada humanitarni projekti su u pitanju, onda nije moguće za nas tražiti prethodno odobrenje izraelskih vlasti. To je naša humanitarna dužnost. U prvoj, e, prvom tromjesečju ove godine oko 500 e, kuća i drugih objekata je srušeno i 650 osoba je raseljeno. 20% tih e, objekata su bili financirani od Europske unije. Naravno, u svakodnevnom dijalogu se suočavamo s Izraelom i uspostavili smo mehanizam za konzultacije sa Izraelom kako bi e, nekako e, uspostavili rješenje dvije države uključujući i pitanje raseljavanja i e, rušenja u području C. Ovaj mehanizam se nedavno koristio prošlog mjeseca vezano upravo za ovo pitanje rušenja i raseljavanja, a o tome se govorilo i u zaključcima vijeća koje smo donijeli prošlog siječnja. E, imali smo vrlo ograničene opipljive rezultate, ali države članice žele e, nastaviti dijalog još šest mjeseci i e, uspostaviti moratorij u području C, posebno kada se radi o rušenjima i zapljenama. Isto tako angažiramo se s državama članicama da šaljemo poruke vezane za to pitanje, uključujući i naknadu štete za rušenu imovinu rušenje jedne kuće ili humanitarnog projekta ima e, vrlo e, velike gospodarske učinke e, na one koji su uključeni i na nas. Međutim, ne radi se samo o novcu, mi to znamo, radi se o sadašnjosti ljudi i budućnosti njihove e, političke, e, njihovih političkih okolnosti. Znamo da samo jedan mirovni proces nam, nas može e, izvesti iz ove spirale koje ide prema dolje. Dakle, moramo riješiti situaciju na terenu, ali isto tako moramo držati na oku i cilj. I zato ću zaključiti na velikoj sliki, jer danas se usredotočimo na jedan aspekt koji je vrlo važan, mjerodavan i ozbiljan, međutim moramo se usredotočiti i na veću sliku. To je nešto što, me, što od mene tražite, eh, a danas ću tražiti ja to od vas. Mi i dalje radimo svakodnevno na dvije države koje žive jedna uz drugu u miru i u sigurnosti da završe sa sukobom. Znate da radimo na izvješću e, zajedno sa SAD-om, e, Rusijom i Ujedinjenim narodima. E, kvartet izvješće će se baviti tim pitanjima, a isto tako će imati i značajne preporuke o budućnosti. I ja ću rado o tom izvješću razgovarati s vama na jednom od sljedećih zasjedanja, jer dobro znamo da ono što je ključno je raditi na konkretnim perspektivama te dvije države i kako to uspostaviti u bliskoj budućnosti. Znam da to zvuči kao san, e, kao da sanjamo po danu, međutim mi taj san moramo održati živim i pretvoriti ga u stvarnost. Kao evropljani mi dobro znamo da je to jedini način kako možemo izaći iz ovog začaranog kruga. Mi smo tvrdoglavo, mi tvrdoglavo radimo na tome. E, znam da mogu računati na vas, na vašu potporu, da to učinimo, a da se usredotočimo i na dijelove problema. Međutim, ja ću vas zamoliti da možda na jednom od sljedećih zasjedanja se vratimo na sam proces i na doprinos Evropske unije kroz e, izvješće kvartet i da to koordiniramo kao što je francuska inicijativa da se održi međunarodna konferencija e, zajedno sa radom koje radimo na izvješću kvartet kako bismo riješili krizu u Bliskom istoku i kako bi e, održali mirovni proces da dobimo rješenje dvije države. Znam da smo svi e, na istom putu, međutim trebamo ne samo iz toga napraviti slogan, nego ga i prevesti i sa parlamentarnog motrišta na u aktivni e, svakodnevni rad. Zahvaljujem i e, se vašim komentarima. Hvala. Zahvaljujem e, gospođi Mogherini. Sada riječ gospodin Preda, dvije minute. Hvala lijepo gospođa Gospođo visoka predstavnice, zahvaljujem na prezentaciji ove problematike. Riječ je o pitanju rušenja na zapadnoj obali. No činjenica jeste da je ovo vrlo kompliciran problem. S jedne strane, temeljem privremenih sporazuma iz Osla koje je Europa e, potpisala, zona C, odnosno područje C gdje se događa rušenje, ostaje pod administrativnom i vojnom odgovornošću Izraela. Izraelske vlasti naglašavaju činjenicu da se radi o nezakonitim objektima. Osim toga, kao što zacijelo znate, podsjetili ste nas na to, Izrael je opetovano kritizirao Europsku uniju te govori govorio kako ona financira te konstrukcije, odnosno te objekte koji su nezakoniti i koji stvaraju činjenično stanje kojim se krši sporazum iz Osla. također one inzistiraju da projekti koji su financirani u zoni C budu koordinirani s Izraelom i budući da e, vijeće e, priprema strategiju vezano za pitanje rušenja koje eventualno uključuje i kompenzacija, možda bi trebalo prije svega razmisliti razmisliti o toj nužnoj koordinaciji s Izraelcima. E, ta koordinacija naime već postoji na bilateralnoj razini između Izraela i nekih država članica. I možda bi bilo dobro proširiti takvu koordinaciju. Što se tiče šire perspektive, smatram naravno da treba pokrenuti mirovni proces, a ono što je nužnost da bi se to učinilo jest povjerenje. S izraelske strane ovih posljednjih mjeseci postoji osjećaj upravo to da nedostaje povjerenje. To je doista žalosno jer je Izrael ipak jedina demokracija u toj regiji. To ne smijemo zaboraviti. Znam da se ekstremna e, ljevica uopće ne slaže sa ovim stajalištem, znam da oni žele poduprijeti teroriste, ali smatram da je povjerenje bez demokracije nemoguće. Hvala lijepo, gospođo visoka predstavnice. Hvala. Dvije minute, gospodin Boštinaru.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 E, svako rušenje koje se događa na zapadnoj obali rušenje i mira i e, trebamo spriječiti da se novac troši e, za ono što će biti samo srušeno. Svakako prije svega što se tiče Europske unije moramo vratiti mirovni proces na Bliskom istoku na dnevni red kao što je rekla visoka predstavnica. Također moramo e, održati mogućnost rješenja dvije država i tako e, jednostavno dokrećiti ovaj najdulji konflikt u regiji. A što se tiče e, angažmana i obveza u humanitarnom području treba se držati dogovorenoga jer Izrael naš je naš važan partner i zemlje s kojima imamo dobru i kompleksnu suradnju, ali osim obveze i privilegija Izrael također ima i obvezu pridržavati se međunarodnih sporazuma i obveza kao i načela demokracije i vladavine prava. Europska unija puno je toga učinila u toj regiji i stoga je danas važno nastaviti humanitarnu pomoć i također u budućoj e, palestinskoj državi investirati e, u palestinsku državu. Gospodin Belder, jednu minutu. za financiranje nezakonitih e, gradnji Evropska unija krši E, sporazum iz Osla iz 1995. koji je potpisala. E, jednostrana aktivnost Europske unije e, skrivena pod idejom humanitarne pomoći zapravo zanemaruje izraelsku dužnost. Jednostrana aktivnost Europske unije u području C je samo popirala vatru e, sukoba. Ja se mislim da se moji birači s time slažu. I zato moramo jako brzo završiti sa bilo kakvom nezakonitom pomoći Europske unije za gradnju u području C. Gospođo Mogherini, na dan kada Izrael se sjeća milijuna e, žrtava koje je izgubio tijekom rata, čini mi se čudno da kritiziramo Izrael. E, ne govorimo o e, užasima koje je počinio Hamas, nego govorimo o rješenjima, ali ne vidim da Europska unija ima e, jasno stajalište vezano za Hamas. Mislim da je Europska unija u ovom smislu vrlo licemjerna E, i jednostavno nema sposobnost da riješi e, sukob u regiji i e, u Izraelu, a to je jedna od većih kriza. Zahvaljujem, gospodina Vautmans, gospođa Vautmans. Hvala, gospodine predsjedatelju. Vi ste sami pojasnili da govorimo o jednoj stvari, a to je rušenje projekata koje je financirala Europska unija. Međutim, postoje mnoge druge stvari o kojima možemo govoriti večeras, ali držimo se teme. Europska unija je živa u Izraelu i to znamo govorimo o e, zaustavljamo rušenje međutim nikada nismo vidjeli toliko rušenja u prvom tromjesečju ove godine 75 e, objekata e, je uništeno a koje je financirala Europska unija i države članice a to je zapravo samo dio onoga što je zaista uništeno izgleda da postoji sustavna politika protiv naroda Palestine Jasno je, gospođo predsjednice, da to e, i dalje podriva e, ideju rješenja dvije države za koju se svi držamo. Škole, igrališta, e, izvori, solarni paneli, to je sve ono što uništava Izrael, a to nije prihvatljivo. Poljska, Francuska, Nizozemska, mi smo svi dali podršku Palestini. Međutim, to se uništava to uništava arogantna vojska. To su milijuni eura. Samo u Belgiji govorimo o 185 tisuća eura. Znamo da su ljudi raseljeni, znamo da 400 djece postalo, e, ostalo bez doma ove godine. bez obzira na to mi još uvijek šutimo u Europi. Gospođo Mogherini, Europa mora inzistirati da se poštuje međunarodno humanitarno pravo i to obje strane moraju poštovati to međunarodno pravo. Drugo, bio bih zahvalan kada biste nam mogli dati točne brojke, to jest koliko je tih objekata platila Europska unija. Trebaju nam brojke o financiranju, to je jedan od uvjeta minutu i pola, e, gospođa Anderson. Na zapadnoj obali gotovo možete osjetiti prašinu srušenih objekata. Od siječnja ove godine više od 500 palestinskih domova i drugih objekata pregaženi se buldožerom to su učinile izraelske e, vlasti dakle više nego u čitavoj. two thousand and godini ta rušenja su i e, povrede ljudskih prava koje pogađaju tisuće palestinaca i koji predstavljaju prepreku miru to je jedna e, namjerna strategija kojoj je cilj jednostavno raspršiti palestince maknuti ih iz zapadne obale i stvoriti mjesta za nova nezakonita izraelska naselja dakle ta rušenja su trebala biti završena prema dogovorima unutar šest mjeseci dvije two thousand godine sve se to još uvijek nastavlja i izrael pokazuje samo prezir prema europskoj uniji i pomoći koju ona pruža palestini to se pokazuje i rušenjem solarnih panela strukture koje je financirala europska unija zatim vodnih tank, rezervi igrališta i tako dalje gospođo Mogherini, možete gotovo osjetiti kako reže na vas, I što ćete vi učiniti u vezi s time? Jer, nažalost, oni znaju da je odgovor ništa i znaju da će odgovor biti ništa i za sljedećih šest mjeseci. To se mora zaustaviti. Mi moramo spriječiti Izraela da djeluje nekažnjivo, to je pogrešno. Palestinski narod treba vašu pomoć, njima je potrebno više od riječi, njima je potrebno djelovanje i to sada. Hvala. A sada za minutu i pola gospođa Auken. Izraelski buldožeri gazili su građevine, bunare, zatim infrastrukturu, električnu infrastrukturu, razrede i e, vrlo često su to objekti koji imaju europsku zastavu na sebi. Stotine tisuća domova na zapadnoj obali je uništeno i srušeno. I to potpuno nekažnjivo. Palestince jednostavno zamjenjuju izraelska naselja. Koji je odgovor na ovo kršenje zakona i na uništavanje europskih projekata. Riječi nisu dovoljne, gospođo Mogherini. Taj strukturirani dijalog on zapravo skriva manjak političke volje Europske unije da nešto učini po tom pitanju. Naselja se samo umnožavaju na zapadnoj obali i doista je krajnje vrijeme da Europska unija prestane podopirati izraelska naselja u zapadnoj obali. Mislim da bismo trebali čuti cijelu istinu o uništavanju europskih projekata na zapadnoj obali i trebali bismo tražiti kompenzacije. i trebali bismo e, također u obzoru 2020 smanjiti ili u potpunosti e, ukinuti potporu koja je namijenjena izraelu. hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Jednu minutu, gospođa D'Amato. Hvala gospodine predsjedniče. Govorimo o Palestini i ovoj ćemo vječnici imati dvije skupine navijača za i protiv Izraela, ali Europski parlament je demokratski organ i gorljivi branitelj ljudskih prava. E pa onda treba ujedinjen tražiti da se poštuje međunarodno pravo koje se provodi bez izuzetaka. Vijeće sigurnosti UN-a, Sud Europske unije u Hagu, Europska unija definiraju rušenje kao očigledno kršenje međunarodnog prava i naglašavaju nezakonitost tog čina iako je Europska unija javno zatražila izraelske vlade da štiti projekte koje ona podupire, još i danas e, međunarodni projekti se ruše ili ih Izrael zapljeni. Rušenja ne predstavljaju samo kršenje četvrte ženevske konvencije, već i teško prejudiciraju rješenje od dvije države koje je de facto ugroženo e, od izraelske vlade. E, institucije traže e, odštetu i popravak štete. U misiji u Palestini vidjela sam očaj stanovništva i e, upoznala sam udrugu Breaking the Silence veterana izraelske vojske koji svojim fantastičnim radom vezanim za komunikaciju i zaštitu lokalnih zajednica pokazuje da se samo zajedničkim putem palestinskog i izraelskog civilnog društva može postići mir. Hvala. Jednu minutu, gospodin Perecu. Herr Präsident, Predsjedniče, visoka predstavnice. Vaš je san, tako ste vi rekli, rješenje dviju država za Izrael. A što je Europska unija učinila kako bi doprinjala tom cilju u prošlosti? Doprinjala je tome da e, se sada moraju označavati proizvodi iz Judeje i Samarije, doprinjala je financiranjem ilegalnih e, građevina u zoni C, a vi znate da za sigurnost u zoni e, je i dalje odgovoran Izrael. I među e, aktualnim uvjetima bi rješenje dviju država bio suicid za Izrael i to uvjetovano topografijom u regija i to dobro znadete. I sve e, dok e, Europska unija e, financira ilegalne građevine u zoni C u Judeji i Samariji, izraelski buldožeri rušiti će ih i to s pravom i to za sigurnost Izraela i također to će biti i u interesu svih nas u ovom parlamentu. Hvala, gospodine predsjel. Sada minutu kolegica Ulskog. Herr talman, fru vice ordförande. Det som Gospodine predsjedatelju, visoka predstavnice, ono što se danas događa na zapadnoj obali je neprihvatljivo rušenje škola, infrastrukture, e, građevina koje su važne za svakodnevnicu pogađaju stotine i stotine osoba. Ove godine e, Jako je puno građevina uništeno e, u, regiji. U ova četiri mjeseca više nego u čitavoj 2015, 2015. godini. Evropska unija će zacijelo usmjeriti pozornost Izraela na ono što se događa. događa. Evropska unija u svakom slučaju ne smije ostati e, prekriženih ruku pred onime što, čine izraelske vlasti. Nije prihvatljivo da ljudi napuštaju e, svoje kuće, kuće koje su uništili i pregazili buldožeri. Dakle, treba okončati to rušenje e, i treba pomoći financijski izgradnji novih kuća. Dakle, apsolutno treba osuditi ono što se događa, ali to nije dovoljno. Treba reći da je došlo i do povrede međunarodnog prava i da će uslijediti ekonomske i, i političke posljedice. Hvala. Jednu minutu, gospodin Škripek. Hvala predsjedatelju. Sukob između Izraela i e, Palestinaca je tragedija koja traje već desetljećima. E, sada razgovaramo o raseljenjima i o rušenjima na zapadnoj obali, a to uključuje i projekte koje financira Europska unija. E, danas najviše razgovaramo i brinemo se za Palestince. Ja sam svjestan da je situacija ozbiljna, ali trebamo razmatrati obje strane. 278 napada bilo od strane Palestinaca na Izraelcu u posljednjih mjeseca, u posljednjim mjesecima, ali Izrael Izraelski odgovor je globalno pokriven. Zašto? Rušenje se uglavnom događaju u području C. Prema sporazumu iz 1995. godine to je područje pod potpunom administrativnom i vojnom odgovornošću Izraela, što znači da projekti moraju biti koordinirani sa izraelskim vlastima. Naglašavam eh, da je ovaj sporazum supotpisala Europska unija. Gospođo visoka predstavnice, postavljam pitanja zašto zašto Europska unija dovodi u pitanje ovaj sporazum i mirovni proces gradeći i pomožeći izgradnju nezakonitih objekata ondje i šalje li ona krivu poruku Izraelcima i Palestincima? Kolega Weigl. Hvala, gospođo Mogherini. Hvala vam na sjajnom uvodu. Ja ništa zapravo ne bih htio dodati, samo želim reći da nije slučajnost da se ova rasprava događa tako kasno na večer. To pokazuje e, ignoranciju parlamenta vezano za ovo, za, ovo, za ovo teško pitanje. Neću govoriti o statistikama jer su kolege već to spominjale. Samo želim reći da oni koji ruše palestinske domove imaju razlog za nasilno uplitanje u tuđu imovinu. To je neprihvatljivo opravdanje, neprihvatljivo e, sa stajališta međunarodnog zakona i međunarodnog humanitarnog zakona. Mi moramo obustaviti ovu praksu zakonitog terorizma. Rušenje domova znači gaženje ljudskog dostojanstva i to je kršenje međunarodnog zakona. To ne može dobro završiti niti za Izrael, niti za Palestince, niti za čitavu regiju, ni za koga. Dakle, mi samo želimo priznanje Izraela, e, priznanje e, od strane Izraela i pravdu za Palestince. Jednu e, minutu, gospodin Gospođo visoka predstavnice, u ime razuma i prava Europske institucije ne mogu dopustiti da se ruše stotine kuća u Palestini ne smije prihvatiti ono što je nezakonito, odnosno teritorijalnu aneksiju i kolonizaciju. S druge strane, humanitarno pravo zabranjuje lišavanje tisuća palestinaca, od kojih su tisuće i tisuće djece njihove kuće i doma. Napakon, dopustiti uništavanje infrastruktura koje je financirala Europska unija, to znači da mi dopuštamo da se nas ponižava i prezire. U samom Izraelu, pa čak i do, same vojske, postoji zabranje zabrinutost zbog onoga što čini izraelska vlada. dakle trebamo preuzeti svoju odgovornost i učiniti da Izrael plati za to, rušenje. Povreda međunarodnog prava i demokracije i članka drugog e, sporazuma e, između Europske unije i Izraela treba nas dovesti do toga da ukinemo privremeno taj sporazum sve dok Izrael ne počne poštivati međunarodno pravo. Dakle, hitno trebamo početi djelovati i preći s, riječi na djelo. Zahvaljujem jednu minutu, gospodin Euh. Hvala predsjedatelju. Gospođo visoka predstavnice, e, prošlog lipnja sa jednom delegacijom eurozastupnika bio sam u selu Dangija e, u Palestini i to se nalazi u području C. Riječ je o jednom selu od kojih je danas ostalo samo ovo. Eto što je ostalo danas od tog sela. To su ruševine, nema ničega više. Sve je uništeno. Prema Ujedinjenim narodima, više od šesto građevina, među kojima su škole, kuće, uništeni od početka 2016. godine. Veliki dio toga je financirala Europska unija. Europska unija mora okončati to, to rušenje ona mora zaštititi najosjetljivije e, e, slojeve stanovništva koji žive u području c izrael nije zemlja izvan vremena izrael nije zemlja izvan prava ljudsko pravo kao što, e, kao samo ime kaže mora biti poštovano za sve građane bez obzira na njihovu naciju i podrijetlo europska unija mora djelovati kako bi okončala ta rušenja i mi moramo zatražiti od izraela da, položi račun, da polaže račune i da kompenzira obzira one koji su oštećeni. Jednu minutu, gospodin Gospođo visoka predstavnice, kao što sam supotpisao potpisao sa profesorom koji je stručnjak za, proces, za mirovni proces, izraelsko-palestinski odnos je daleko od rješenja. Očaj je veliki u tim zemljama nikada međunarodna zajednica nije bila toliko udaljena od palestinskog pitanja no opet svaki tjedan pedeset građevina palestinskih građevina ruše izraelske vlasti unatoč svemu tome ima, e, činjenica jeste da je jako puno i infrastrukture koje je sagradila europska unija uništeno većina palestinaca i izraelaca želi samo jednu stvar a to je mir u okviru francuske inicijative pokušat će se pokrenuti mirovni sporazum kako bi se omogućilo rješenje koje uključuje dvije države. Time bismo, time končali i kolonizaciju i rušenje i očaj. Dakle, to je zapravo plan koji trebamo usvojiti za ovo rješenje. Zahvaljujem. Gospodin Gerike, jednu minutu. Poštovana e, povjerenice, e, Radi se o e, rušenju nekih objekata u području C koji su financirale Europska unija. Sve građevine koje iako ih je fanirala, e, financirala Europska unija e, su bile građene bez dozvole sa izraelske strane propisno. Recimo da se to dogodilo u Njemačkoj, to bi onako bilo srušeno, tražila bi se sredstva, povrat sredstava i odgovorni bi došli pred sud ili u zatvor. I zato, gospođo Mogherini, e, Znači ovdje Europska unija doista gradi ilegalno i to e, protiv našeg partnera Izraela izaziva s ovim e, zahtjevima koji zahtijevaju reakciju sa Izraela i hoće li se i dalje prihvaćati da se novcima poreznih obveznika Europske unije grade ilegalne građevine i zašto se e, ovdje e, zemlja e, kritizira bez temelja i bez provjere. Gospodin otis jednu minutu. Hvala lijepo. Još koliko će dugo Europska unija ostati pasivna spram takve situacije. Umjesto da potraži rješenje, Izrael nastavlja rušiti nastavlja provoditi svoju politiku kolonizacije, uništavati infrastrukture e, koje je financirala Europska unija. Uništava dakle palestinske kuće, kuće palestinaca koji pokušavaju živjeti u već i onako teškim uvjetima. Oni su dakle na neki način dvostruke izbjeglice. Svi pokušaju da se dođe do mirovnog rješenja ostaju uzaludni. Ako Europska unija ozbiljno shvaća svoja načela i svoje, svoje deklaracije onda treba svoj sporazum sa Izraelom ukinuti barem privremeno dok se ne ispoštuje članak drugi. Ne neprihvatljivo je nezamislivo da europska unija ostane indiferentna spram problema i spram sudbine palestinaca. hvala lijepo predsjedatelju i potpredsjednice mogherini. vidimo da, se Izraelci sve više uništavaju infrastrukturu u Palestini i to šefovi misija dobro dokumentiraju. U prva četiri mjeseca 2016. godine više je palestinskih domova uništeno nego u čitavoj 2015. godini, što čini da su obitelji postale beskućnici. I time se dovodi u pitanje rješenje dvije države. Krah takozvanog strukturiranog dijaloga ukazuje na to da je vrijeme da povećamo pritisak e, i da tražimo djelovanje od izraelske vlade. Gospođo Mogherini, što se tiče posjeta gospodina Netanjahua. Njegov posjet bi trebalo dopustiti, e, dopustiti samo pod uvjetom da se u potpunosti obustave, e, da se obustave rušenja. Hvala kolega Taylor. Jednu minutu kolega Kan. Predsjedatelju, vidjeli smo valove rušenja i e, prisilnog raseljavanja na zapadnoj obali. Ne zaboravimo ni gazu. Uništavanje domova i europskih projekata dovelo je do situacije bez presedana u posljednjih nekoliko mjeseci. To dovodi u pitanje dijalog Evropske unije i Izraela. Ovakve prakse krše međunarodni zakon. Ako dopustimo da se to nastavi, a, e, e, iz, iznevjerit ćemo i palestince i naše građane koji su doprinijeli takvim projektima. Također je dovedeno u pitanje rješenje dvije države. Izrael mora poštovati međunarodni zakon. Gospođo visoka predstavnice, hoće li trošak uništavanja europskih projekata biti javno objavljen i hoće li se zatražiti kompenzacija za takvo rušenje i uništavanje? Hvala lijepo. Hvala jednu minutu, gospođa Sakorafa. Gospođo Mogherini, vidimo na, okupi, na okupiranim teritorijima koliko je europska politika neuspješna. Dakle, rušenja se nastavljaju, raseljavanja se nastavljaju zapadnoj, na zapadnoj obali. E, na, na, na, riječ je o, o, o politici koja samo e, širi očaj. Mi sprem svega toga smo puki promatrači. Gospodin Netanjahu je rekao da su te infrastrukture srušene zato što su nezakonito sagrađene. A mi se ponašamo kao da je to nešto potpuno neozbiljno. Govorimo o rješenju za dvije države, ali gdje ćemo naći teritorij za palestinsku državu? Govorimo o strukturiranom dijalogu od šest mjeseci, a ništa nije postignuto. Postavljam, postavljam pitanje što je još potrebno, što Izrael još treba učiniti da vi jednostavno poduzmete sankcije eh, i da eh, potegnete eh, klauzulu o ljudskim pravima koju, imate pravo, imate pravo dovesti u pitanje i na koju se imate pravo referirati. Jednu minutu, gospodin E, hvala. Da nisam to doživao vlastitim očima, ne bi vjerojatno vjerovao. U ožujku ove godine podsjetio sam s nekim e, e, zastupnicima zapadnu obalu i s kim god smo razgovarali, samo frustracija i očaj. Frustracija zbog zapelog mirovnog procesa, očaj, jer se situacija s palestinaca pogoršavala godinama. Ali ono što je bilo najgore od svega je E, nasumično uništavanje struktura zajednica koja je izgrađena e, novcima Europske unije e, koji su ovdje spomenuli. Beduini o kojima smo, s kojima smo razgovarali pokazali su nam ostatak svojih šatora sa simbolima Europske unije koji su uništeni. Pa samo želimo pitati dakle kako ćete E, tražiti od Izraela kompenzaciju za Europsku uniju i kraj ove politike. Koliko ćete to na tome inzistirati? Hvala. Jednu minutu. E, gospodina Bounce. Zahvaljujem. E, ovo rušenje temeljnih struktura i kuća u okupiranoj zabadnoj obali je dio globalne strategije Izraela protiv palestinaca i projekti koje je financirala Europska unija e, već su bili pod napadom u pojasu gaza reakcija zemalja članica na to bile e, besmislene. Što znači da Europska unija ostaje šutiti suočena sa e, smrtima koji su uzrok, koje je uzrokovala blokada pojasa gaze. E, znadete, gospođo Mogherini, da ono što je do sada učinjeno nije služilo niti jednoj svrsi, nikakvoj svrsi, i da nije dovoljno samo držati govore, potrebna su dijela. Kao što smo čuli već večeras, moramo e, prestati sa politikom nekažnjivosti. Hvala. E, jednu minutu, gospođa Arena. Hvala predsjedatelju. Prije svega željela bih zahvaliti gospođi Mogherini na njezinu angažmanu na Bliskom istoku i na energiji koju ulažete u izraelsko-palestinski sukob. U potpunosti se slažem sa vašim ciljem, a to je pokušati na svaki mogući način olakšati mirovni proces i doći do rješenja koje uključuje dvije države. Ono što nas danas zanima jest dio izazova koje imamo u ovom konfliktu a to je, to rušenje infrastrukture koje su doista nužne za život a koje je financirala europska unija na palestinskom teritoriju. jako je neobično čuti neke od naših kolega ovdje koji kao da ne prihvaćaju činjenice. Nisu infrastrukture nezakonite, nego su kolonije nezakonite. kolonije e, trebaju okončati. Dakle, nezakonitim proglasiti humanitarne infrastrukture koje smo mi platili kako bismo zadovoljili, to jest osigurali potrebe palestinaca. Ja mislim da je to doista neprihvatljivo. Ono što mi podupiremo jest dijalog, ponovni dijalog, zatim poduzimanje sankcija ako je potrebno i traženje financijskih kompenzacija ako je i to potrebno. Zahvaljujem gospođa Arena. Jednu minutu, gospođa Gomes. Nedavno sam bila u Jeruzalemu i Hebronu. Ondje sam vidjela kako, je stanje stvari. Ja sam vidjela život palestinaca i vidjela sam da je to rješenje koje uključuje e, dvije države i koje svi e, smatraju e, prihvatljivim. Vidjela sam i e, što čini Izrael. Vidjela sam što Izrael čini u Gazi. Ono što se događa dovodi do radikalizacije palestinaca. Vidjeli smo kakve se situacije nalaze Beduini. Europski projekti su uništeni. Izraelci to čine. Gospođo, kako vi evaluirate rezultate strukturalnog dijaloga Izraela i Europske unije? Kako zamrznuti rušenja? Hoćete li tražiti kompenzacije za štete, za konfiskacije, za uništavanje projekata koje je financirala Europska unija? Znate li koliko to predstavlja za e, porezne obveznike? Hoćete li objaviti trošak tih rušenja? Trebamo li mi Trebamo li, i mi za to platiti? Svakako trebamo raditi i nikako ne pustiti ovaj mirovni proces da umre. A sada dolazimo do za riječ, gospodin Grazie alto e, Hvala predsjednice, hvala e, visoka predstavnice. Danas umjesto da govorimo o 34 Izraelaca koji, koji su ubijeni nasilno u ovom razdoblju, razgovarali smo o drugim stvarima. Umjesto da govorimo o cementu koji se sustavno krade kako bi se financirao E, tunel terora, mi smo govorili o drugim stvarima. Umjesto da govorimo o onim strašnim slikama koje su viđene na televiziji, palestinska djeca koje koju uče da koriste e, noževe da napadaju Izraelce, mi govorimo o drugim stvarima. Kada govorimo o antisemitizmu, govorimo i o terorizmu. Europa mora znati da svaki puta kada se razvija antisemitizam da razvijamo i terorizam i zato se moramo baviti ozbiljnim stvarima onime e, što e, prolazi izraelsko stanovništvo 34 zajevaca koje je ubijeno ovoga tjedna. Hvala gospodine Matučeo. Gospođa Vot. Za nekoliko dana Izraelci će e, slaviti, e, obilježavati memorialni dan za žrtve e, sukoba i, dan neovisnosti, pa je dobro razmisliti o tome kakva je situacija. Izraelska vlada uništila je stotine E, palestinskih domova, škola, klinika posljednjih mjeseci, zbog čega tisuće palestinaca ostalo bez krova nad glavom i pod pritiskom da se premjeste. I uglavnom nevladne udruge govore o e, zločinu protiv ljudskih prava, kršenju ljudskih prava, njih, na njih pritišće desna strana vlade. A u međuvremenu izraelska vlada E, kani e, naselja u e, strateškim područjima jedan i 2 i to će ugroziti palestinske zajednice i ugroziti održivost dvo, rješenja dviju država i ugroziti i palestince. I stoga Europska unija mora jasno reći da je rješenje dviju država ključna crvena linija zaustaviti to i tražiti e, punu nadoknadu za oštećenu e, infrastrukturu koju je platila Europska unija. Hvala gospođa Ward. E, kolega Marijas. Obzirom na kršenje ljudskih prava kojim smo svjedoci svakog dana na zapadnoj obali, moramo raditi i dalje na rješenju ovog sukoba i rješavanju ovog sukoba. Već je više od 600 građevina uništeno proteklih nekoliko mjeseci, uključujući one koje je financirala Europska unija, srušene su i škole. Što znači da djeca neće moći dobiti obrazovanje. Također, e, izraelska vojska e, ograničava kretanje palestinaca. Palestinci su također suočeni sa velikim nestašicama vode, na primjer, e, i drugoga. I sva ta pitanja pokazuju važnost pronalaženja rješenja za ovaj sukob. Moramo jačati financiranje za borbu protiv siromaštva, raditi na, raditi na e, štićenju ljudskih prava u regiji. Zahvaljujem. Gracias, presidente, señorías, la sociedad civil europea lleva demandando desde hace. Zahvaljujem. E, što se tiče konkretnog akcijskog plana, on bi trebao biti izrađen kako bi se e, prekinula opsada e, i pravedno podijelio prostor. Izraelska vlada mora nekako biti dovedena do toga da prestane sa rušenjem i protjerivanjem na ovakav način, posebice naselja i moram, Europska unija ovdje mora zauzeti jasan e, stav i reći da se ovdje radi o humanitarnoj infrastrukturi koja se ruši, dakle projektima koje e, su e, platili europski porezni obveznici tu se krši međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava i tu se jednostavno ne može šutaći e, promatrati jer postajemo suučesnici. Potrebne su sankcije. E, kolega Maragal, minutu i pola. Mikro, mikro, mikro. Mikrofon vas molimo. Gospođa Mogherini je rekla prije dvije godine, dakle vi ste rekli da je e, vaša, vaš prioritet upravo izraelsko-palestinski sukob, a onda ste bili tek nedavno. A rezultat toga je prilično jasan. E, još više nasilja, još više okupacije, više E, bijede, a e, Europska unija e, djeluje se smiješni ovdje. Čak se i građevine koje financira Europska unija ruše. Nisu ilegalne građevine koje je financirala Europska unija, nego buldožeri koji ih ruše. I meni se čini da ono što vi činiti je bilježite neuspjeh, ne, ne vaš neuspjeh, neuspjeh Europske unije i ne čudi me što je nedavno rečeno da e, Izrael ruši kampove, e, a Europska unija šuti i stoji kao promatrač e, dok se koristi vojna snaga protivno međunarodnom pravu. Gospodin Buhner. Zahvaljujem e, visoka predstavnice što ste došli i slušate današnju raspravu. E, prošle godine bio sam u Palestini i moram iskreno reći da sam bio šokiran. Ne samo zato što su e, zgrade i infrastrukture srušene na vrlo samovoljan način od strane Izraela, nego i zatvor u Izraelu puni su djece i mladih, ponavljam, djece i mladih. Kad sam bio ondje, jedan je mladić e, u bjegu ustreljen e, s leđa jer je navodno bacio e, kamen na vjerojatno oklopljeno vozilo, što je doista izvan pravno smaknuće. I zato vas molim, dragi kolege i kolegice, mi sa državom koja čini takve stvari jednostavno ne možemo sklapati privilegirane sporazume. Kao Europska unija ne možemo im e, dostavljati vojni materijal, nego moramo povući konsekvence ako još uvijek e, držimo svetima bilo kakve vrijednosti. Hvala kolega Buhner. Ovime je zaključen postupak spontanog javljanja za riječ. E, gospođa Mogherini ima riječ. Izvolite. Tare Mogherini, das Thank you. Zahvaljujem. I dopustite da kažem da sam s jedne strane e, počašćena što neki u ovoj prostori mislite da nakon godinu i pola e, na e, na ovoj dužnosti mogu riješiti naj stari i najkompliciraniji sukob e, ne samo na Bliskom istoku, vjerojatno i na svijetu. E, naravno, e, ne ograničavamo ono što se može dogoditi u sljedećih tri i pol godine mog mandata. Možda ćemo uspjeti nešto postići, ali svejedno to puno govori o činjenici da moramo biti fokusirani i konzistentni u onome što radimo. Jer e, Europska unija ovdje na Bliskom istoku igra posebnu ulogu i to ne samo zato što smo mi e, glavni donator za palestinsku stranu i ne samo što smo glavni trgovinski partner izraelske strane, nego zato što evo sam da kažem jedini politički dionik koji je konstantno i doista fokusirano fokusiran na ovaj konflikt. Među malo onih na svijetu koji se time bave i upravo zbog eh, te posebne uloge koju nam daju naša povijest i geografija. I zato sam eh, uvijek tužna što svaki puta kada raspravljamo o Izraelu i Palestini u ovoj plenarnoj dvorani da se tako lako dijelimo na one koji e, se zalažu za jednu stranu i one koji se zalažu za drugu stranu. E, treba biti jasni o tome koje su naše načela e, i naše aktivnosti i mislim da su to da je to naša snaga i da je to nešto što ne smijemo nikada dovesti u pitanju. Ali također trebamo jasno imati na umu koja je naša uloga. Naša uloga je ta da izgradimo mostove da potaknemo one koji u Palestini, u Izraelu i tim društvima, u njihovim političkim kampovima, kojih je sve manje i manje, e, još uvijek vjeruju da mir može biti rezultat samo Izraelaca i Palestinaca e, koji rade i žive zajedno to je bilo eh, u eh, vrijeme sporazuma iz Osla nešto što je bilo samo po sebi očigledno. Ja sam eh, generacija koja je politički odrastala sa novom narativom iz Osla i sad jasno vidim da smo danas u stojimo pred rizikom da politički i u društvima rastu palestinci i izraelci koji to ne smatraju normalnim. Znači ovu ideju da Izraelci i Palestinci žive e, zajedno za mir i u miru i kao institucija, kao Europska unija imamo posebnu odgovornost da pokušamo pomoći i omogućiti. To je upravo stoga želim zahvaliti onima od vas koji su e, sudjelovali u inicijativi parlamentarci za mir i okupili e, one koji e, s jedne i druge strane koji vjeruju u agendu za mir. I raspravili smo to upravo e, tako još jednom e, proteklih par mjeseci. Mi smo upravo ti koji ne vidimo probleme, nego mi kažemo da moramo biti prijatelji palestinskog naroda i prijatelji izraelskog naroda i tu nema kontradikcije jer kao prijatelji možemo savjetovati i poticati i pokrenuti nekada i poticati, dakle nekada više diplomatskim načinima i riječima ili nekada dijelima da se e, krene dalje na putu prema miru jer neki od vas e, kažu trebamo očuvati povjerenje strana u Europsku uniju i želim e, posebice e, podsjetiti ono što je netko rekao, nedostatak povjerenja s izraelske strane, ali jedna stvar jučer se dogodila koja mi je bila posebice važna. Izraelski predsjednik došao je na proslavu Dana Europe u izaslanstvu Europske unije iz Izraela i prenio je vrlo pozitivne i pohrabljujuće poruke gdje čak i o e, pitanjima kojima e, ne gledamo istim očima možemo e, zajedno djelovati. Mislim da, se, da moramo se uhvati za takve poruke i raditi dalje na izgradnji mostova. I naša, dalje, naša politička odgovornost, naša poruka je kristalno jasna i jasna i izraelskoj palestinskoj strani i puno smo puta pokazali da e, moramo e, očuvati europsko jedinstvo po ovom pitanju i bilo kakvo dijeljenje po ovom pitanju e, Europske unije ili institucija neće funkcionirati. Spomenula sam samo neka pitanja i spominjem neka pitanja koja su za nas apsolutno jasna. Da se protivimo bilo kakvom nasilju i govoru mržnje, činjenici da se protivimo politici naseljavanja i jasno e, činjenici da smatramo da projekti koje financira Europska unija i zemlje članice nešto što e, je pod zaštitom e, humanitarnog prava E, i naša, e, naša pomoć, humanitarna pomoć uvijek poštuje princip neutralnosti i nepristranosti nego se uvijek vodimo samo humanitarnim imperativom da se daje pomoć onima e, gdje je i kada je najviše potrebno. I to je nešto od čega ne možemo odustati, to je naš čvrsti princip, čvrsta načela i čvrsta praksa. Također, kao što sam već spomenula na početku, ali e, vidim da ste i mnogi od vas spomenuli to, pa spominjem to ponovno, također sudjelujemo u radu sa zemljama članicama na daljnjim koracima, uključujući o mogućoj kom, e, kompenzaciji za uništene e, imovinu Europske unije. I također naglašavam da trebamo zajedno sa svim zemljama članicama raditi zajedno kako bismo održali jedinstvo Europske unije po ovom pitanju jer to je temelj naše snage u svakom koraku. I na kraju dopustite da kažem da doista vjerujem da put e, naprijed za nas je u tome da investiramo u mehanizme i strukture koje imamo za suradnju zajedno u konstantnom dijalogu i sa palestinskim e, vlastima i sa izraelskim vlastima. I upravo zato ste neki tražili za procjenu mehanizama koje smo uspostavili i drago mi je što smo uspjeli uspostaviti te mehanizme. Jer posebice kad imate teške probleme koje treba raspraviti, treba vam institucionalni okvir da to učinite transparentno, jasno, sa jasnim stavovima i ponekad e, da te stavove ne dijelimo sa e, prijateljima iz Izraela. I na kraju, kao što je mnogi od vas e, e, spomenuli, e, sposobnost rada dalje na Agende za mir, stvaranja dvije države. Ne mogu obećati da će se to dogoditi u sljedećih godinu dvije, tri, ali mogu obećati da ono što radimo, radimo svakako kao temeljno načelo, jer prije godinu i pol kad sam e, stupila na ovu dužnost, e, taj plan nije još bio operativan. Radilo se na e, ovom izvješću, a izvješće e, će se konkretno osvrnuti na ova pitanja i u skladu sa svim onim što radimo sa Sjedinjenim državama, Ujedinjenim narodima, Rusijom, sa nekim arapskim zemljama koji su naši partneri, a posebice o ovoj inicijativi, arapskoj inicijativi i također i na preporukama da koje bi se mogle e, od strane međunarodne zajednice iznijeti stranom u sukobu. Naravno nema čarnog štapića koji će od jednog dana na drugi stvoriti rješenje dvije države, ali ako ponovno pokrenemo i ponovno energiziramo kao što smo krenuli u protekloj godini, E, zajedno s partnerima iz međunarodne zajednice ovaj proces. E, uvjerena sam da nas ovaj proces e, zajedno sa ovim stranama može dovesti do nekih pozitivnih razvoja. I znam da kada to danas kažem da se to može, može činiti pretjerano optimistično, ali mislim da ako nas ne može voditi nada da ćemo promijeniti nešto, onda ništa nećemo uspjeti ni promijeniti. Dakle, još jednom vas molim da se e, okupimo u našim naporima što je najviše možemo da to omogućimo, a u punom saznanju da imamo posebnu odgovornost i prema palestinskoj i prema izraelskoj strani. Zahvaljujem. Zahvaljujem, e, gospođo Mogherini. Ovime je rasprava